Good afternoon, uh, everybody. Uh, welcome to this... Uh, Dobar dan, dobrodošli na ovaj zajednički sastanak odbora IMKO i odbora TRAN. Željela bih pozdraviti članove oba parlamentarna odbora. Kao što sam već rekla, imamo IMKO i TRAN koji su uključeni sukladno pravilu 55 poslovnika. Imaćemo zaseban dnevni red za svaki zajednički sastanak koji ćemo održati u budućnosti i sastanci će uvijek biti vođeni, odnosno njima će predsjedati predsjednici oba odbora. Sada ću dati riječ svom supredsjedatelju da, nam kaže nekoliko uvodnih riječi. Govorit ću francuski. Dobar dan svima. Kao što je gospođa Van von na upravo rekla, ovo je zajednički sastanak odbora TRAN i IMKO. Odbor IMKO se želi uključiti u ovaj dosje koji zapravo pripada sukladno pravilu 55 odboru TRAN. No zajednički ćemo pristupiti tom dosjeu i formatu u obliku kojega ćemo raditi na ovom dosjeu danas. će u buduće biti uvijek isti. Uvijek ćemo imati zajednički sastanak. Prilično je specifičan ovaj dosije. Komisija je izvela jedan manevar koji prilično je neuobičajan ono što se dogodilo. Nemamo sada vremena ulaziti u pojedinosti, te bih ja predložio da su predsjedateljica koja je ujedno i izvjestiteljica, da njoj najprije damo riječi u ime odbora IMKO, Izvolite, imate riječ. Uzet ću riječ kao izvjestiteljica za ovaj predmet i govorit ću na svom materinskom jeziku, odnosno nizozemskom. Ovdje u Europskom parlamentu pratimo način na koji Europska komisija radi na ovom izvješću. Kažu mi da nema prijevoda na engleski. Hvala, Jackie, što sam me na to upozorila. Evo, ponovit ću što sam rekla. Dakle, u Europskom parlamentu brine nas način na koji komisija radi na ovom izvješću. Iz kolega u vijeću saznali smo da prijedlog nije izašao, naišao na doista oduševljen odziv od strane zemalja članica i saznali smo također da komisija ne namjerava povući taj prijedlog. Uz predstavnike zemalja članica komisija namjerava riješiti te razloge za zabrinutost. Dakle, sve je odlučeno prije nego što smo mi kao Europski parlament mogli početi raditi na tom predmetu, a mi smo su zakonodavac i stoga moramo sudjelovati u ovom postupku i trebali bismo dobiti nešto više informacija o tome od komisije. Čuli smo koje je kritike na to uputilo vijeće, a sada nas zanima što komisija namjerava mijenjati i kako ona gleda na ulogu Europskog parlamenta. Čini se da smo malo ostavljeni po strani. Čuli smo također da radite na preradi čitavog niza manjih elemenata i da se neće zadirati u one suštinske aspekte, ali Iako neće možda biti velikih promjena, zanima me što će se promijeniti. I još me zanima hoće li se provesti ocjena učinka. Naime, smatram doista važnim da se ovo zakonodavstvo poboljša. To je od nas doista od ključne važnosti i stoga nas zanima jeste li razmotrili mogućnost povlačenja prijedloga i podnošenja jednog prerađenog prijedloga koji će onda se ocijeniti sa stajališta učinka. Zatim, e, čini se da se govori o jednom usklađenom sustavu na temelju tehničkih standarda za opremu za zaštitni pregled u zrakoplovstvu. To nije pojam jedinstvenog tržišta, ali ova pravila imaju smisla samo ako se poboljša sadašnji sustav, ako se doista da jedna europska dodana vrijednost. No za sada čini se da zemlje članice to ne podržavaju i stoga se mi u parlamentu moramo upitati ide li ovaj prijedlog u pravom smjeru. U okviru rada na izvješću malo sam se pozabavila istraživanjem i utvrdila sam da postoji određena usklađenost između propisa zemalja članica na temelju standarda ICAO-a i čini se da taj sustav doista dobro funkcionira. I stoga pitamo i pitamo komisiju zašto uvođenje novog sustava. Evo, to su moja pitanja kao izvjestiteljice, a sada bih eh, htjela dati eh, riječ izvjestitelju ime odbora TRAN. Gospodin eh, Luis de Grandes Pascal. Pascal će iznijeti neke komentare u ime odbora TRAN, su izvjestitelj. Hvala lijepa. predsjednice i svoje izvjestiteljice. Mislim da je ovo odlična ideja da imamo sastanak, zajednički sastanak odbora TRAN i IMKO i da možemo nastaviti s našim radom ako je to ikako moguće. Čini mi se da ono što se događa je skandalozno. Svo ovo vrijeme smo izgubili i toliko nejasnoća se pojavilo. to je nešto najštetnije što se može dogoditi kod sigurnosnih sustava u civilnom zrakoplovstvu. Sigurnost u Europskoj uniji ti sustavi sigurnosti za civilno zrakoplovstvo su u jednom su zapeli u zastoju, limbu i teško je objasniti zašto se to dogodilo. Ja sam izvjestitelj iz ove sustave zaštitnog pregleda i skenere i u parlamentu smo vodili dugu raspravu i došli smo do određenih zaključaka. No, prepustili smo državama članicama da donesu konačnu odluku, no sada države članice moraju zajamčiti sigurnost i donijeti odluke koje se od njih očekuju, a one uopće ne djeluju u trenutku kada europski građani traže da se poštuju njihova temeljna prava, a suočili smo sa mnogo prijetnji. Teško je objasniti tu paralizu. U rujnu je održan sastanak vijeća, no mi nismo uopće bili uključeni ni, ni u kakvu raspravu. To je nešto je gotovo uvreda koju smo pretrpjeli jer nas se uopće nije uključilo. Potrebno je voditi kontinuirani dijalog, moraju se podnositi prijedlozi. i, moram, i, parlament se mora izvješćivati o posljednjem razvoju događaja, a to se uopće nije dogodilo. Voditelj jedinice za inovacije i industriju u općoj upravi Home se sastao sa mnom kao su izvjestitelji. Ja sam njoj iznimno zahvala informacijama koje mi je predočila. Isto tako sam, uistinu su mi bile potrebne te informacije. i mi smo podnijeli zahtjev komisije da nam objasni e, što se događa. Dakle, od samog početka smo bili isključeni, to se se pretvorilo u patološki problem, no postoje i drugi problemi. Države članice su bile iznimno sebične, ne ulažu u sigurnost, a zračne luke su više zainteresirane u trgovine i supermarkete u svojim prostorijama nego e, za sigurnost. Države članice smatraju da prijedlog komisije bi mogao ugroziti e, nadležnosti EKK i neke države članice smatraju da je ovaj prijedlog utjecao na prijedlog o sigurnosti iz 2008. godine članak 4 uopće nije jasan, jer se traži od država članica da poduzmu dodatne sigurnosne mjere. I to su samo neki od primjera kod kojih je vijeće zapalo u neprilike i zapelo, a ne može objasniti zašto. Paralizirano je jednostavno. Kao izvjestitelj, moje osobno mišljenje je da je ovaj prijedlog neophodan, donosi, generira dodanu vrijednost i državama članicama i EU. Imamo prikladne sustave certifikacije i standardizacije za sigurnosne sustave i više nego ikada sada moramo zajamčiti sigurnost tisućama europskih građana koji svakodnevno prolaze kroz zračne luke u Europi, posebice što se tiče jedinstvenog neba. E, Europa bi mogla imati mnogo koristi od ovoga. Kritiziramo Trumpa u SAD-u, ali oni ulažu u tehnologiju, a mi se izlažemo riziku da ćemo jednostavno zaostajati za najnovijom tehnologijom. Moramo uvesti certifikaciju na razini EU-a. Civilno zrakoplovstvo mora biti prioritet, zaključno pozivam vijeće da prestane stvarati prepreke i da objasne zašto su paralizirani i zašto je došlo do ovog zastoja. Isto tako pozivam komisiju da na razboriti i oprezan način pokuša ostvariti napredak vezano za ovaj tekst koji nam je predočen u rujnu. Taj tekst možda ne obuhvaća baš sve i ne uspunjava sve zahtjeve, posebice što se tiče definicija. Komisija mora odgovoriti na pitanje što želi napraviti. Hoće li samo provoditi te sastanke bez ikakve svrhe i ne odgovarati nam na pitanja ili će nam dati odgovore koje tražimo. Možda će komisija povući ovaj prijedlog. To nije sramotno. Mnogo puta se to u prošlosti dogodilo. Moguće je povući prijedlog i ponovno ga podnijeti nakon što je sukladan sa onime što se dogovorilo na vijeću. To bi možda bilo najbolje što mogu napraviti, povući ovaj prijedlog i ubrzo nakon toga podnijeti novi, pomoću kojega možemo nastaviti dalje raditi. Možda na vijeću nije bilo konsenzusa komisije su dakle vezane ruke. Moramo riješiti to. Možda uistinu na vijeću nema konsenzusa i u tom slučaju sukladno postupku se mora povući prijedlog i mm, parlament mora nastaviti preko ova svoja dva odbora i dalje raditi na prijedlogu Prije nego što dam riječ ponovno svojoj supredsjedateljici, ja želio bih iznijeti nekoliko komentara. Podržavam sve što su rekli su izvjestitelji. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje. E, gospodin je se upravo podsjetio na taj problem. Ovo je nečuvena situacija, do sada se nije dogodila. Da li samo dva odbora i izvjestitelji rade na ovom tekstu koji je podnesen ili komisija i dalje radi na prijedlogu? To je nešto bez presedana, pa mm, treba nam objasniti neke stvari. Drugi komentar. Hitno je da i neophodno je Europska unija donese propise koji omogućuju strateške postupke u smislu globalnih odobrenja. Imamo problem sa prijenosnim računalima, o tome smo razgovarali sa SAD-om, teško je sa njima pregovarati o sigurnosnim mjerama, jer mi sami nismo ujedinjeni i nije jasno koje mjere ćemo mi poduzimati u smislu certifikacije sigurnosnih sustava zaštitnih pregleda Teško je ostvariti globalni sporazum između EU-a i SAD-a. Sve to mm, može biti dovedeno u pitanje zbog sigurnosnih problema. Ne možemo riješiti niti vlastite sigurnosne potrebe. Kako onda možemo razgovarati o tim temama sa SAD-om i drugim zemljama? Trenutna situacija sa sigurnosnim mjerama, uređajima, napravama. To je nešto o čemu razgovaramo danas. Imamo mnogo pitanja koja smo uputili komisiji u ime oba izvjestitelja, pa ću sada dati riječ komisiji da nam pokuša dati prve odgovore Gospođi Anabela Gago ću dati riječ. Obzirom da imamo samo ograničeno vrijeme na raspolaganju, ako možete e, svoje izlaganje ograničiti na 10 minuta. So commission please. Uh, Komisija, izvolite, imate riječ. Prije svega želim zahvaliti na prilike da što, i na pozivu na ovaj zajednički sastanak odbora IMKO i TRAN. Posebice zahvaljujem e, izvjestiteljima, e, gospođu Van Boso i Gron Paskalu. Ja sam primila na znanje sva pitanja koja su postavljena i razmišljala sam hoću li prvo odgovoriti na pitanja koja se tiču sadržaja ili trenutne situacije. Započet ću se ipak sa sadržajem. E, Podsjećam vas na svrhu prijedloga. Neke elemente je istaknuo izvjestitelj Pascal. Prijedlog, cilj prijedloga je osigurati slobodan protok civilnog zrakoplovstva i zaštitnih pregleda i sigurnosne opreme na unutarnjem tržištu i promicati konkurentnost relevantnih industrija na međunarodnom tržištu i uskladiti razinu sigurnosti u europskim zračnim lukama. Da li regulacija 308 e, iz 2008. godine o civilnom zrakoplovstvu i sigurnosti, da li ona uopće određuje kriterije za sigurnosne sustave i ovu vrstu opreme za zaštitne preglede koji se primjenjuju u zračnim lukama. Ti standardi su zacrtani u e, toj direktivi, no to nije nadopunjeno pravno obvezujućim sustavima provjere sukladnosti jedinstvenim EU certifikatom koji bi potvrdio da ti standardi jesu ispunjeni u svim zračnim lukama EU-a. Dakle, što se tiče ključnih elemenata prijedloga, prvo se mora uspostaviti pravno obvezujući certifikacijski sustav EU-a i ta vrsta opreme se mora staviti na tržište u, na tržište EU-a na temelju uzajamnog priznavanja država članica. To trenutno ne postoji. Drugo, uporaba zajedničkih ispitnih metoda i zajedničkih metoda za certifikaciju opreme. To je nešto što za sada ne postoji na pravno obvezujući način. Treće, također, nadležna tijela u državu članicama moraju odobriti sukladnost sigurnosnih sustava zaštitne preglede u civilnom zrakoplovstvu u odnosu na standarde koji e, određuju tip homologacije. I također posljednje, o koje obveze proizvođači kada stavljaju na tržište tu opremu moraju ispuniti i što, e, koje dokumente se moraju priložiti certifikatu sukladnosti kako bi dokazali da je provedena homologacija tipa. Kako, kao što su izvjestitelji rekli, predloženi sustav se E, nadovezuje na e, europski sustav sukladnosti koji su razvile države članice upravo za procjenu sukladnosti ove opreme sa postojećim zahtjevima učinkovitosti na razini EU-a. E, uspostavlja se zajednička ispitna metodologija, sustav za odobravanje te sigurnosne opreme, no sve to nije pravno obvezujuće. Stoga ovaj prijedlog kombinira sustav sa akreditacijskim postupkom za e, laboratorije, tijela za procjenu, laboratorije koji provode ispitivanja. Dakle, da zaključno kažem, danas ne postoji pravna obveza za proizvođače da ispune e, proces evaluacije IKK. E, metode evaluacije i ocjene u državu članicama se razlikuju. Oprema koja je certificirana u jednoj državi članici e, ima jamstvo da se može staviti na tržište samo u toj državi članici, a proizvođači opreme moraju proći kroz nekoliko višekratnih postupaka certifikacije ako žele staviti na tržište svoju opremu u nekoliko država. I upravo to pokušava prijedlog ispraviti tako što bi sadašnji EKAK sustav učinio pravno obvezujućim i osim toga kako bi postojao jedinstveni europski certifikat. Ono što je vrlo bitno, što su spomenuli dionici, je činjenica da ako ovo učinimo pravno obvezujućim, to bi značilo da sve javne nabave, javni natječaj, relevantne opreme u zračnim lukama iziskuju prethodnu homologaciju tipa na razini EU-a. To trenutno danas nije slučaj, postoje razlike u državama članicama u smislu toga što one traže u javnim natječajima da bude ispunjeno za tu vrstu opreme. Dakle, postoji jedan vrlo važan element sigurnosti. I sada nešto o međunarodnom kontekstu koje, koji su spomenuli izvjestitelji i predsjednica. Prijedlog ima za cilj poslati pozitivnu poruku u smislu povećanja sigurnosti putnika u međunarodnom prometu. To je vrlo relevantno u kontekstu rasprava i pregovora sa SAD-om u smislu osobnih prijenosnih računala i to je alat koji nam je, na, koji nam je dostupan za izgradnju povjerenja u odnosu na naše međunarodne partnere koji mogu koristiti naprave za detekciju eksploziva i eksplozivnih naprava u zrakoplovu i u, i u prtljazi. Što se tiče same industrije, mi imamo, i snažnu potporu zastupnika, predstavnika industrije koji kažu da EKAK sustav zajedničkih ispitnih metodologija dobro funkcionira i da je poboljšan, no postoji, ne, no ne postoji jedinstveni europski certifikat i to je velika prepreka stavljanju na međunarodno tržište te sigurnosne opreme i općenito tržišnom natjecanju sa SAD-om. Europska organizacija za sigurnost, OSS je nedavno to izjavila, a to je glavna industrijska udruga na području sigurnosti. Također Ajata i Europska udruga za pružanje logističkih prijevozničkih usluga. Oni su istaknuli koliko je važan jedinstveni europski certifikat za međunarodno tržište i za zaštitni pregled tereta. Zrakoplovne kompanije su upravo one koje insistiraju na snaženim pregledima i ispitnim metodama za teret. One moraju same to provoditi, čak i u trećim zemljama i međunarodno priznanje opreme koja se primjenjuje je za njih od ključne važnosti. U protivnom, one su prisiljene pregledavati teret na druge načine prilikom ulaska u SAD ili kupiti druge tipove opreme. Također, e, i kao i e, Međunarodno vijeće za civilno zrakoplovstvo su, nam ukazali na te probleme. Kakva je trenutna situacija? Mi ozbiljno shvaćamo cijeli taj postupak, iznijet ću samo činjenice. Prijedlog je usvojen u rujnu i najprije bio predočen radnoj skupini u vijeću 22. studenog jednom je samo predočen i nije bio uvršten u dnevni red ni jedne formacije u vijeću od tada. Moramo reći da iako je ovaj zakonodavni je vrlo važan, on je trenutno u hibernaciji, tako ću reći. Taj prijedlog zapravo nisu države članice srdačno primile, da ovako blago kažem. Moralo je proći neko vrijeme da se mi opravimo od tog šoka i pokušamo razumjeti zašto se to dogodilo. Nijedno predsjedništvo do sada nije reklo da bi željelo nastaviti raditi na tom prijedlogu. Uopće dakle nije postojao dijalog sa vijećem o tom prijedlogu. Ono što se je odvilo je bilo da nas je opća uprava Home pozvala da predstavimo prijedlog EKAKU na konferenciji Europskog civilnog zrakoplovstva stručnjacima iz SEP radne skupine Zamjenik našeg direktora je predstavio taj prijedlog glavnim direktorima civilnog zrakoplovstva. Mislim da je to sastanak koji održavaju se svake dvije godine. I nedavno, prije tri tjedna, su nas pozvali da predstavimo ovaj prijedlog dionicima, to je savjetodavnoj skupini dionika o, za sigurnost u civilnom zrakoplovstvu. E, ta skupina okuplja međunarodna tijela, predstavnike E, proizvođača i država članica. Dakle, takva je trenutna situacija. Mi smo pokušali analizirati što se događa u državnim članicama koje su najviše zabrinute i objasnili smo im da je to uobičajeni postupak. Mi smo se povezali bilateralno sa četiri, pet država članice kako bismo pokušali razumjeti koje su njihove stvarne zabrinutosti, kao što je prethodno bilo spomenuto. Te zabrinutosti su bile iskazane. Jesu li to samo argumenti ili stvarne zabrinutosti, to je nešto što moramo pokušati razumjeti. Zabrinutosti koje su nam bile predočene kao što već spomenuto, percepcija da komisija predlaže novi sustav koji zapravo udvostručuje EKAK 1. Pet država članica je posebice bilo kritično e, nastrojeno u odnosu na taj prijedlog i država članice jednoglasno podržavaju središnju ulogu ekak u smislu ovom programu za jedinstveni europski certifikat Također velika zabrinutost koja je opravdana i koju se može lako razjasniti je da bi ovaj prijedlog spriječio državu članicama da primjenjuju strože mjere, posebice vezano uz e, uredbu 308. E, to ni u kom slučaju nije tako. Ta, ovaj prijedlog ne utječe na pravnu valjanost i pravnu snagu uredbe 308 i postoji mogućnost da države članice u svoje strože mjere. Nedostatak jasnoće proizlazi iz dva elementa. Prvi je činjenica da nije postojala ona zaštitna klauzula e, ne dovodeći u pitanje. Smatralo se da to u pravnom smislu nije potrebno. Drugo, kao što je zastupnik Pascal spomenuo, činjenica da se članak četiri spominje, on kaže da države članice neće nametati dodatne zahtjeve u odnosu na certificiranu opremu. Ti dodatni zahtjevi nisu isto što su i strože mjere. Oni se odnose na postupak certifikacije i Mogu li vas zamoliti da završite ili zastupnici bi željeli postaviti pitanja? Dakle, zapravo ova rasprava sa zakonodavcima bi nam trebala omogućiti da li je ovakva odredba uopće potrebna i korisna ili ne. Članak 10 se spominje koji je vezan uz ideju da se mislilo se da se predlaže član članica u ekaku To nije istina i također zabrinutosti vezane uz e, činjenicu da, se da mi pokušamo etablirati tijelo za homologaciju i da će sve to stvoriti dodatna opterećenja i da će na prijedlog utjecati unutarnje tržište u najvećoj mjeri i da će se e, jednostavno zanemariti aspekti sigurnosti. Dakle, sadašnja situacija je da komisija se pokušava pokušava kontaktirati e, oba su zakonodavca, organizirajući sastanke sa kolegama iz relevantnih odbora ovdje. Ja zahvalna sam vam na ovoj prilici danas. Pokušavamo se povezati i sa vijećem i estonskim predsjedništvom kako bismo ostvarili napredak u ovom dosjeu i komisija bi željela da Europski parlament uvidi da je prijedlog iznimno uravnotežen. Hvala. Dakle, kao što smo se dogovorili između predstavnika dva odbora, sada ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni i ostalim zastupnicima, članovima oba odbora koji će imati priliku postaviti pitanja komisiji. Prvi ima riječ gospodin Carlos Coelho. Ne, on odbija postaviti pitanje. Dakle, izvolite. Gospođa Grapini. Gospodo predsjedatelji. Trebalo bi čuti glas izvjestitelja u sjeni kako bi komisija dobila potpunu sliku stanja. I mi imamo svoju ulogu, ne samo izvjestitelji. Nadamo se da ćemo i mi dobiti odgovore na svoja pitanja od komisije. Ja govorim u svojstvu izvjestiteljice u Sjeni za socijaliste i demokrate u odboru Trani u ime kolegice iz IMKOA, a ne, nema, stoga me je zamolila da prenesem i njezina gledišta. Dakle, govorim u ime izvjestiteljice u sjeni odbora IMKO. Počnemo dakle od konteksta, a to je ako ne griješim, Prije 2015. godine usvojen je Europski plan za sigurnost i na temelju tog plana Juncker je ustvrdio da nam treba Unija sigurnosti. Kontekst pokazuje dakle da trebamo imati jednu ovakvu uredbu. U redu. Možda je došlo do smetnje u komunikacijama sa komisijom, tako da smo se posljednično našli u ovoj situaciji u kojoj se čini da postoji neki sukob. Važno je ono što je rekao zastupnik Rike, ne smijemo gubiti vrijeme. Primili smo sada na znanje prijedlog komisije, no on se može poboljšati u sadržaju i u svjetlu objašnjenja koje smo dobili od komisije. Može se poboljšati dakle i suštinski, a i formalno. I time uvažiti također i nedoumice nekih zemalja članica. Možemo ovo izvješće dakle poboljšati. Bilo bi gubljenje vremena kada bismo ga povlačili i čekali novi prijedlog komisije. Socijalisti demokrati smatraju da trebamo i dalje nastaviti raditi na ovom prijedlogu. Izvjestitelj e, u ime odbora TRAN bi trebao uključiti sve klubove u tu raspravu. Dakle, sada moramo zasukati rukave. Što je važnije? Ne smijemo zaboraviti da je sigurnost važna za sve, a kao drugo, kada je riječ e, o opremi za zaštitni e, pregled, e, za njih poduzeća troše ogromne svote novca na tržištu i do sada se moralo odlaziti u SAD za certificiranje i ispitivanje i stoga nam treba jedan jedinstveni europski sustav certificiranja. I kao što je objasnila predstavnica komisije, to ne isključuje mogućnost da je jedna zemlja članica kasnije postavi još veće zahtjeve. No, u ovom globalnom tržištu na kojem se obrće 15 milijardi eura, to je ukupna vrijednost ove opreme za zaštitni pregled, naša je obveza osigurati homologaciju. I tu imamo članak 31. I tu komisija predlaže da se ispitana oprema za zaštitni pregled bude homologirana u zemljama članicama sukladno njihovim sustavima i da se nabavi i postavi na zračne luke prije isteka prijelaznog razdoblja i ta će se oprema morati e, i moći stalno koristiti sve do kraja uporabnog razdoblja. No, imamo razdoblje e, korištenja jednog e, uređaja koji zahtjeva ogromne troškove ako prođe prijelazno razdoblje od tri godine, a ne jamstvo razdoblje, jamstveni rok za to opremu. Dakle, to bi se moglo malo doraditi možda dodati još jedan stavak ili tako nešto. I moglo bi se predvidjeti također e, i tehnički servis, tu mislim na e, članak 8.2 e, zajedno sa člankom 2 drugim točkom prvom. Dakle, trebali bismo predvidjeti jednu obvezu za proizvođača za homologaciju te opreme sukladno standardima zaštite od zračenja. Ne smijemo zaboraviti da mi kao ljudi prolazimo kroz tu opremu i nitko nam ne kaže jesmo li ili ne zaštićeni od zračenja. Moj klub će uložiti i druge amandmane, ali u osnovi vratit ću se evo na ono od čega sam krenula. Dakle, ne trebamo sve raditi iznova, možemo poboljšati prijedlog komisije i svakako ćemo morati pregovarati s vijećem. Velike zemlje članice žele prepustiti sve upravi, a male zemlje nemaju te kapacitete i mogućnost sudjelovanja. Dakle, Trebamo na kraju imati jednu uredbu koja će riješiti problem jedinstvenog sustava certificiranja na jedinstvenom tržištu i zaštititi građane i sa stajališta sigurnosti i zdravlja. To se može ostvariti nekim dopunama, ali izbjegavanjem dodatnih troškova jer se doista mnogo troši na tu opremu za zaštitni pregled na zračnim lukama. Hvala. Hvala gospođo Grapini. Vi ste govorili u ime dvije osobe, dakle za dvoje jer ste govorili i u ime kolegice Anne Hat. E, sada riječ ima gospođa Foster iz ECR-a. koja također zamjenjuje kolegu Vandalena. Da, izvjestitelj u Petre Petar Vandalen nije ovdje, ali ja sam ovdje u svojstvu izvjestiteljica za sigurnost na zračnim lukama i to sveže još iz 2011. Eh, I toga i ja doista izbrza pratim eh, sve ove predmete i također eh, surađujem sa industrijom. Evo, samo želim reći na početku da su sigurnost i sigurnost zračnog prometa ključne aktivnosti EKK. EKAK, e Europska konferencija civilnog zrakoplovstva, osnovana je prije 60 godina i članice su 44 zemlje i to je već potvrđena organizacija koja usko surađuje sa ICAO-om i ta je organizacija odradila izuzetan posao i im je to bio i zadatak. Dakle, i sadašnja sigurnost na zračnim lukama, sve reference koje se mi pridržavamo e, proizlaze iz dokumenta broj 30 ekaka. I kada sam ja počela raditi u ovom e, sektoru, s time smo se mi morali uskladiti i to me dovodi do prijedloga komisije. Kršli on e, protokol o subsidijarnosti, protokol broj 2 sukladno članku 6 jer za to su nadležne zemlje članice. Time ne želim reći da Komisija ili Europska unija nemaju interesa u tome e, i ne želim sada tome dodavati ništa. No, želim izvojiti nekoliko aspekata iz prijedloga komisije. Dakle, ne priznaje se dovoljno ono što su učinili u pitanju fleksibilnosti kada je riječ o primjeni strožih mjera što je potrebno nekim zemljama članicama zato jer su izložene nekoj većoj prijetnji kada je riječ o terorizmu, a osim toga, imamo i proces evaluacije EKK koji daje jednu manje formalnu podlogu. Kada pogledamo međunarodne standarde, oni surađuju sa Australijom, Kanadom, SAD-om, Izraelom i to zahtjeva također ogromnu razvijenu informacija i također brojne suradnje koje ostvarujemo i osim toga zemlje e, članice moraju um, provesti te standarde sukladno strožim kriterijima kada je to potrebno. I osim toga smatramo da postoji opasnost od uh, razotkrivanja povjerljivih informacija i dodatnog administrativnog opterećenja uz dodatne troškove što nije potrebno. Dakle, ja predlažem da ostavimo status quo. Uh, ne kažem da se ništa neće mijenjati u budućnosti, ali uh, ja radim stalno sa Zaštitom industrijom i nikad nisam e, dobila poziv e, o tome e, od jednog pripadnika tog sektora koji je propitivao način na koji se EKAK bavi tim pitanjima. Nemam potpore zemalja članica i zato komisija danas kaže, pitamo se kada će vijeće tu nešto poduzeti. Naravno, tu ima i e, drugih elemenata kojima bismo mogli kasnije razgovarati, ali uz e, navedeno mislim da trebamo to povući. E, komisija treba se time ozbiljnije pozabaviti u budućnosti. Ovo nije pitanje opreme za Europsku uniju. će i dalje obavljati sva ispitivanja. Nema potrebe da komisija čini to. Tako da nema smisla sada narušavati postojeći sustav. Mm, neće ni onako to biti uredba, nego vjerojatnije direktiva i to bismo trebali očekivati zato jer zemlje članice trebaju imati prostor za manevar kao i parlament. Dakle, evo, to su moja promišljenja koja također stavljam vama i na znanje i e, moram reći da ovaj prijedlog doista ima mnogo nedostataka i mislim da e, ovdje nema nikakve potrebe intervenirati jer ima druga područja kojima se, kojima se moramo pozabaviti. Hvala. Gospođa Husmanova je izvjestiteljica u Sjeni u ime Aldea. Hvala gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče. Prema posljednjim podacima Eurostata iz 2015. godine, ukupan broj putnika koji svake godine putuje zrakoplovom u Europi iznose otprilike 218 milijuna na tisuće osoba putuje iz eh, poslovnih razloga istoga dana, što nam nalaže jedno uravnoteženo rješenje za izazove s kojima se suočava civilno zrakoplovstvo poput e, upotreba e, opreme za zaštitni pregled na zračnim lukama. Komisija bi dakle trebala riješiti ove razlike u zahtjevima, standardima i ispitnim metodama i metodama certificiranja opreme za zaštitni pregled u zračnim lukama. Na taj način bismo mogli nadvladati fragmentaciju jedinstvenog tržišta, omogućujući prodaju certificirane opreme u zemljama članicama i u čitavoj Europskoj uniji. Prema komisiji to bi moglo dovesti do smanjenja troškova i također nadvladati zakonodavne prepreke, a imat će i učinak na konkurentnost europskih proizvođača. Evo, u ovom kontekstu imam dva pitanja koja želim uputiti komisiji. Prvo, prema Europskom gospodarskom i socijalnom odboru certificiranje opreme sukladno certifikatu jednog jedinstvenog tijela moguće i poželjno, ali komisija to ne predviđa. Zašto? I drugo, što sa subsidijarnošću? Prijedlog e, dijelom prebacuje nacionalne ovlasti na komisiju, ali Može li nam e, komisija konkretnije obrazložiti koji napredak očekuje kako bi se ostvarilo zajedničko stajalište u vijeću o prijedlogu uspostave jedinstvenog certifikacijskog sustava za ovu opremu? Hvala. Nema drugih izvjestitelja u sjeni ovdje, niti drugih koji ih zamjenjuju. Nitko se drugi nije niti javio za riječ, tako da vraćam riječ komisiji i molim predstavnicu komisije da u ovom kratkom vremenu koje nam je još preostalo odgovori na pitanja koja su postavili zastupnici. Hvala lijepa. Hvala na pitanjima. Članak 30. Dakle. ocjena učinka, odnosno potreba jednog dovoljno dugog prijelaznog razdoblja za zemlje članice. Dan je jedan prijedlog koji smo mi primili na znanje i razmotrit ćemo ga kako bismo vidjeli kako možemo poboljšati stavak drugi 30. članka kao što je i predloženo. Zatim, govorimo o sigurnosnim aspektima. Time se bavimo u člancima od 9. do 17. prijedloga. Bavimo se sigurnosnim e, rizicima same opreme. Evo, prije se je spominjalo učinke zračenja i to su sve elementi na koje smo obratili pažnju i to smo ovrsili naš prijedlog kako bismo sigurni da ova oprema zahtjeva zahtjeve i safety i security-a. Vratimo se sada na pitanje EKK. Mi tvrdimo sa sigurnošću da je EKK sustav doista izvrstan i taj se sustav razvio na vrlo pozitivan način i daje izvrsne rezultate naravno u okviru svojeg djelokruga, odnosno zajedničkih ispitnih metodologija. Ali, kao što sam rekla u svojem uvodnom izlaganju, ništa od toga nije pravno obvezujuće. Spomenuti se neki e, slučajevi opreme koja nije prošla ispite EKK, a svejedno je postavljena u zračnim lukama Europske unije. Na to nas je upozorio upravo EKAK. Dakle, ono što EKAK radi nije pravno obvezujuće i e, to ne mora biti jedan od zahtjeva u raspisu natječaja. Imamo, amanma, e, imamo uredu 300 iz 2008. godine koja nalaže određene primjene i to ne treba oticati na pravo koje postoji i koje nas na u zemljama članicama. Dakle, ako je to nužno kako bi situacija bila jasnija, onda to treba uvrstiti u tekst jer tekst treba biti što jasniji. Zatim eh, authority, um, European authority. Mišljenje gospodarskog i socijalnog odbora uspostava jednog jedinstvenog europskog tijela za certificiranje. Da, to je upravo jedna od mogućnosti koja je uzeta u obzir prilogom ocjene učinka, no ta je mogućnost odbačena kasnije jer se smatralo da za to nema dovoljnih resursa, niti da to zadovoljava liniju koju je zauzela komisija u vezi sa financijskim sredstvima i sa osobljem za agencije. I iz tih razloga se odbacila ta mogućnost. Na kraju krajeva postoji EKAK koji doista izvrsno funkcionira i to je najučinkovitiji način u smislu korištenja resursa, odnosno imati jedan jedinstveni europski certifikat koji će se nadovezati i nadograditi ono što je učinio do sada EKAK. Evo, nadam se da, da sam tim odgovorila na postavljena pitanja, ali naravno ako bude danjih pitanja ili nedoumica, mi smo uvijek spremni odgovoriti na iste u pisanom obliku i naravno, ponavljam, da stojimo na raspolaganju i e, jednog i drugog odbora u njihovom daljem radu na ovom predmetu. Hvala. E, Hvala vam. Hvala komisiji na ovim informacijama. Ja nemam više komentara kao izvjestiteljica, ali e, rado ću sada prepustiti riječ e, izvjestitelju iz odbora TRAN. Da, hvala gospođo predsjednice. Gospodine predsjedniče, gospođo koordinatorice, u TRAN-u već godinama radimo sukladno postupku odlučivanja i znamo da ponekad moramo i promijeniti okvir pregovora, a onda znamo da to vijeće zanemari jer ne želi gubiti vrijeme. Vrlo često morali smo se vratiti unatrag kako bismo odradili nešto što možda prije nije bilo učinjeno. Naravno, ja prihvaćam sve te kriterije, kao što je rekla i gospođa grampini Dakle, mi radimo na temelju prijedloga komisije i nastojimo ga poboljšati kao odbor, no to bi možda moglo biti beskorisno jer i sama komisija s pravom priznaje da se suočila sa jednim političkim praznim prostorom. Vijeće je iznijelo samo jedno mišljenje o tome, a onda je okrenulo leđa ostatku predmeta, a komisija je uzela na znanje postojeće poteškoće. To su poteškoće na koje su ukazale zemlje članice, koje su možda i opravdane. Evo, postoji ova poteškoća koju je spomenula gospođa Foster, koja ima pravo to dobro zna i kolega koji se bavi i slobodama kretanja. Dakle, to je u nacionalnoj nadležnosti, to je istina, to vrijedi za sva pitanja sigurnosti, ali iz dana u dan postavlja se potreba za usklađivanjem naših postupaka o sigurnosti zbog novih izazova u svijetu. Dakle, Juncker je 23. ožujka rekao da Europa treba Europu sigurnosti kako bi se uspješno borila protiv e, terorizma, a to sve mora polaziti iz Europskog plana za sigurnost. A onda je 23. travnja komisija izašla sa ovim prijedlogom koji upravo nastoji odgovoriti na ove iskazane potrebe. I tu se može djelovati u dva pravca. Dakle, komisija ima svoje ovlasti i s obzirom na situaciju mogla bi povući prijedlog, i onda podnijeti nešto izvedivije u skladu sa prijedlozima vijeća, ja bih to prihvatio, ili bismo mogli predložiti jedan dopunski plan kako bi se usredotočili na one aspekte koji su neprihvatljivi i kako bi ovaj prijedlog mogao se ostvariti. Ne možemo se ovdje baviti samo hipotetskim scenarijima sva mišljenja treba uvažiti, ali iskreno govoreći, to nas ne vodi nikamo. Ako komisija ne prihvaća naznake vijeća i ako vijeće ne radi na ostvarenju ovoga projekta, to znači da nam treba bolja usklađenost. I, dakle, jedno je nadležnost zemalja u pitanjima sigurnosti, dakle, to je subsidijarnost, a drugo je zabranjivanje usklađivanja bilo bi to neodrživo iz razloga koje poznajemo, a to su sadašnje globalne okolnosti. Komisija iskreno priznaje da nailazi na određene poteškoće. I s obzirom na situaciju, ukoliko se čini e, parlament e, bi mogao nastaviti raditi u prazno. Ne, moramo nadvladati ovu blokadu. Kao što sam rekao, svačije mišljenje zaslužuje poštovanje, no komisija još nije odgovorila na e, moje pitanje. E, e, kako će postupiti, hoće li povući prijedlog ili ne neka uvaži pri tome onda stajališta različitih klubova. I sada su predsjedatelj sa konačnim napomenama. Hvala. Na samom kraju svega onoga što smo čuli htio sam reći da što se tiče samog sadržaja izgleda da postoji interes za certificiranje iz sigurnosnih i industrijskih razloga. Ali tu postoji još neke poteškoće. Ovaj prijedlog komisije je sada još u fazi hibernacije u vijeću, a koje su predsjedateljica e, za to. Ja bih zamolio komisiju da pošalje odgovor na sljedeća pitanja. Prvo, hoće li zadržati ovo stajalište i kao drugo, prijedlog bez dodatka, on njega je vijeće prihvatilo u sklopu e, suodlučivanja. Dakle, hoće li komisija ponovno uvrstiti ovu postupak? Jer ja se slažem s izvjestiteljima, ne možemo tako raditi e, marljivo na predmetu koji zapravo miruje. Komisija se bilateralno susrela s nekim državama članicama koji su izrazile svoje zabrinutosti, pa sada trebamo pokušati vidjeti koje su zabrinutosti u vezi sa subsidijarnošću, što je spomenula gospođa Foster. Dakle, komisija bi nam trebala dati pismeni odgovor i reći da je ovaj dosije reaktiviran uz pristanak ostalih kako bismo nastavili sa postupkom suodlučivanja. Jer su izvjestitelji i naša dva odbora mora znati na kojoj osnovi mogu dalje raditi. Dakle, molim komisiju da nam odgovori e, i da nam konkretno kaže, na primjer, da ovaj predmet neće biti vraćen u postupak ili ako bude rekla da ga možemo smatrati ponovno aktiviranim, onda ćemo s komisijom porazgovarati o tomu kako izmijeniti tekst. Tako će se rad parlamenta voditi u operativnom kontekstu koji će biti i izvjestan, jer trenutno vidimo da ima mnogo neizvjesnosti. Dakle, molimo komisiju da nas obavijesti. Hvala slažem se s ovim prijedlogom su predsjedatelja. Također želim predložiti da trenutno predsjedništvo obavijestite o situaciji. Zato što mislim da e, trenutno predsjedništvo treba biti obaviješteno o tome. Izvjestitelji trebaju zajedno sjesti i vidjeti koje korake možemo sada poduzeti i onda moramo obavijestiti sve ostale zastupnike o sljedećim koracima koje ćemo poduzeti u ovom predmetu. Time zaključujem ovaj sastanak. Zahvaljujem svima koji su nas obavijestili o razvoju događaja. Zahvaljujem tajništva naših odbora. Molim vas da stupite u kontakt s njima. Kao što je sugerirao supredsjedatelj, zahvaljujem svim zastupnicima odbora IMKO i TRAN koji su bili prisutni na ovom sastanku i predlažem da nastavimo sa našim sastankom odbora IMKO. E, zahvaljujem.